više koncentriraju, onda će to sve ići vrlo glatko. Prelazimo na objašnjenja glasovanja. Kao prvo što se tiče rezolucije o situaciji u Ukrajinu, započet će gospodin Tenog koji će u ime svog kluba zastupnika govoriti i stoga mu pripada dvije minute vremena za govor. Hvala vam nakon odlučne pobjede predsjednika Porošenka koji je osvojio progresivno militarni pristup i imao određenog uspjeha nedavno sa oslobođenje Slavijanska i uspio je dovesti do primirija koje trenutno poštuju obje strane i svi taci su pušteni na slobodu. ukoliko Rusija ne potraži pomoć e, što se tiče pobjednika strane istočne Ukrajine koji prete destabilizaciji cijele zemlje, Europska unija mora pristupiti sektoralnim gospodarskim sankcijama protiv Moskve. Europska unija mora predvoditi zagovaranje mirnog političkog rješenja ukrajinske krize koje će privesti kraju nasilje predvođenja na militantnim skupinama. Isto tako političko zastraživanje koje su e, karakterizirale ovo tragični sukob. Takvo rješenje mora poštivati teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, uključujući područje Krima koje je Rusija tako anektirala e, koristeći se lažima. Jasno je da nominacija Federica Margarinija kao visokog predstavnika uzrokuje zabrinutnost državama članicama poput Poljske i trima baltičkim državama zbog poimanja da je da su oni skloni Rusiji. E, vla... Pod talijanskim predsjedništvom trebali bismo upotrijebiti ovu političku platformu da se promakne politička stabilnost nakon nedavnih e, sporazuma o pridruživanju i trgovinskim vezama sa Moldovom i Gruzijom. Tako bi se trebalo pomoći europskim aspiracijama ovih suverenih država, a premijer Renzi ne bi trebao pokušavati zadovoljiti Rusiju, primiriti ju iz komercijalnih razloga, dok oni pod Putinom žele novi autoritarni režim nalik na prošli stari sovjetski i imaju težnje uh, koje nema mjesta u modernom svijetu. Hvala. Hvala lijepa kolega Tenok. A sada riječ ima kolega Sogor. Hvala lijepa. E, mnoga pitanja su još bez odgovora. E, izmjena ustava trebala je osigurati mir u zemlji, ali nezamislivo je da bi izmijenjeni ustav bez uzimanja u obzir regionalnih razlika u zemlji i pranja manjina, na primjer što se tiče prava na upotrebu jezika, da će funkcionirati. Ja sam uvjeren da jedna demokratska suverena Ukrajina gdje se poštivaju ljudska prava može biti uspješna samo ako svi građani uživaju jednaka prava neovisno o tome govorili ukrajinski ili neki drugi jezik. Zato je važno da se e, provede jedna decentralizacija jer je važno da sve manjine i regionalne zajednice imaju ulogu u životu zemlje. Želim svima puno mudrosti i puno uspjeha. Hvala lijepa, gospod, kolega Sogor molim kolege koji razgovaraju u dvorani da napuste dvoranu. Sada riječ ima kolega Schaffhauser. Hvala gospodine predsjedniče. Zašto smo glasovali protiv glavne rezolucije, većinske rezolucije? Zato što se tu zaboravlja na državni udar, na uspostavu jedne pobunjeničke vlade glasovanje novoizabranog predsjednika u državi gdje je građanski rat. Ova rezolucija zapravo spriječava kontinentalnu ujedinjenost s Rusijom i zapravo se daje prednost eh, imperializmu SAD-a. Ovo nije mirnodopska nego propagandna rezolucija. Hvala kolega Šafhauza. Kolegica Wikström ima riječ. Kolegice Wikström. Kolegice Wikström, možete li zamoliti kolege da napuste dvoren, dvoranu? Molim vas, nastavite svoje razgovore van dvorane. Riječ ima e, kolega Korvin Mike. Mi smo glasali protiv jer rezolucija je jednostrana. i nepotrebno povrijeđuje e, njegovu ekscelenciju Vladimira Putina koji se mora braniti, koji se mora pobrinuti za to da u Ukrajini ne dođe do rata. On mora zaštititi svoje narodnjake. Mislimo da ovi napadi nisu opravdani u interesu moje zemlje, jedna neovisna e, i snažna Ukrajina, ali to ne znači da sad moramo vrijeđati ljude koji nam se ne sviđaju. Slažem se sa prethodnim govornikom da se tu radi o jednoj e, agresiji od strane SAD-a koja e, traži načina da ovdje dođe do objave rata, a to vodi do toga a to se nikad na kraju neće isplatiti. Hvala lijepa kolega Korvin Mike. E, želim napomenuti da ovdje neće biti dopuštene plave kartice. Kolega Preda, molim vas, nastavite sve razgovor vani. Riječ ima kolegica Albiol Guzman. Hvala lijepa. Mi smo glasili protiv jer e, mi e, kritiziramo suradnju europskih institucija sa sadašnjom ukrajinskom vladom koja je došla na vlast pučem i koja se sastoji od neonacista. Radi se o gospodarskim interesima e, multinacionalnih kompanija i SAD-a, a na račun ljudi i naroda stanovništva Ukrajine mi imamo, mi smo predložili jednu drugu rezoluciju kako bi se e, e, osudilo masakar u Odesi gdje su e, gdje je mnogo ljudi stradalo u zgradi doma sindikata. Mi smo protiv desnog ekstremizma u Europi, također i u Ukrajini. Hvala kolegice Albiol Guzman. Kolegica Cima ima riječ. Ne, kolegice Cima Kolegice Cima, gospođo Cimer, bilo bi jako lijepo kada bi se konvencija koja se tu oko vas okupila premjestila van dvorane. Slijedi kolega Carver. civilizirane nacije moraju poduzeti e, akcije i spriječiti zločine protiv čovječnosti. E, vanjski e, mi smo glasali protiv jer će na ovaj način političari i vojni zapovjednici ostati nekažnjeni. Hvala lijepa. Kolega Karver, sada slijedi kolegica Ždanoka. Ja sam glasala protiv ove rezolucije. Sigurna sam da kao i prethodnih devet rezolucija o našem istočnom partnerstvu, da je i ova rezolucija da oni koji su glasali za nju ne osjećaju odgovornost Nažalost, govornica prebrzo čita govor koji nije prethodno dostavljen prevoditeljima, tako da je ovo nemoguće prevesti. Hvala lijepa kolegice Ždanoka. E, molim vas, ako čitate svoje, svoja objašnjenja E, ja imam ovdje jednu lampicu koja kaže usporiti ako prebrzo čitate naši prevoditelji vas ne uspijevaju prevesti ja ću prekidati govornike koji prebrzo čitaju jer to nikome ne koristi ako prebrzo e, čitate toliko o situaciji u Ukrajini prelazimo na objašnjenja glasovanja o e, radnim mjestima za mlade počinje kolega Luke Izvorite kolega Luke, imate riječ o radnim mjestima za mlade. E, htio sam objasniti svoje, kako sam glasao. Ja sam ovu rezoluciju odbio, nisam glasao za nju jer se što se tiče povrede tržišnog natjecanja u Europskoj uniji to se u ovoj rezoluciji ne uzima u obzir e, jer je tržišno jer su e, zemlje na jugu Europe e, tu imaju manje šanse mislim da je da se u rezoluciji trebalo ukazati na tu činjenicu. Hvala lijepa kolega Luke, a sada riječ ima kolega Šogor. Hvala lijepa. Nezaposlenost među mladima je dosegla ogromne razmjere u nekim zemljama, taj problem ne možemo uopće niti sagledati u svojoj njegove veličini to će imati posljedice i u sljedećim godinama na demografiju i e, na, geograf, na gospodarski razvoj velik, financiranje velikih e, socijalnih sustava postaje sve teže i teže. Europska unija bi trebala e, podržati te zemlje kako bi se poboljšala zaposlenost mladih, ali to bez doprinosa drugih zemalja članica neće biti moguće. Mala i srednja poduzeća su podvrgnuta velikom birokratskom opterećenju kada bi to opterećenje bilo manje tim zemljama za te zemlje bi bilo jednostavnije za, e, ispoštivati pravila i stvoriti radna mjesta za e, mlade ljude. Hvala lijepa. Slijedi gospođa Sander. Hvala. Uvaženi kolege, glasovala sam za ovu rezoluciju jer 23% nezaposlenih Među njima najviše su pogođeni oni koji su mlađi od 25 godina. To stvara negativan osjećaj prema Europi. Kako vjerovati u europski projekt kada ne nudi perspektive za budućnost? Inicijativa za zapošljavanje mladih je tek polazišna točka. Međutim, odnosi se samo na svaku petu regiju u mojoj izbornoj jedinici. Istovremeno u svim regijama je stopa nezaposlenosti visoka i trend je prema nastavku zaoštravanja nezaposlenosti. Potencijal prekograničnog zapošljavanja još uvijek nije dovoljno iskorišten. Trebali bismo razviti EURES, program mobilnosti, trebamo staviti naglasak na više jezičnost i dati prednost dvostrukim diplomama. Europska unija mora staviti naglasak na nove naraštaje. Pa, kolegica Mila. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi smo glasovali negativno. Tema zapošljavanja mladih je simbol neuspjeha naddržavne politike, 60% nezaposlenih u Grčkoj, 2 milijuna Poljaka koji su otišli u 10 godina. Naša institucija, naime, vidi se da e, neki tvrde da naime nezaposlenost ima veze sa tipom poslodavca i činjenica je da su naši mladi jedna od žrtava ekonomskog rata koji se vodi u Europi, a dokaz su je odlazak ljudi iz zemalja. Odluke koje se donose već desetljećima doprinjele su tome loše korištenje strukturnih fondova, neprilagođenost ciljeva projektima i makroekonomska politika e, koja je neprilagođena te pretjerana regulacija, dakle popis je dugačak. Budućnost e, naraštaja uglavnom ovisi o mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj razini. Hvala kolegice Melan, riječ ima kolegica Begin. Presidente. Hvala. Uvaženi kolege, u unatoč predlozima našeg kluba, između čega imamo iznad svega e, izuzeća od 3%, zapravo potrebe mladih nisu uopće uzete u obzir e, zbog e, nastojanja velikih stranaka u ovom parlamentu. Naš pokret e, pet zvijezdica svejedno smatra prihvatljivim ovaj konačan tekst i odlučio ga je podržati. Uvaženi kolege, ova poruka koju vam sada želim iznijeti je vrlo jednostavna. Mi smatramo da nije važno odakle dolaze ideje ako su one dobre i ako idu u korist građana koje ovdje zastupamo mi ćemo uvijek primjenjivati ovo načelo. Nadam se da ovo što sam rekla će nadahnuti rad odbora u budućnosti. Hvala. Hvala kolegice Begin. Slijedi kolegica Petir

Riječ ima kolegica Činići. Grazie, Hvala, gospodine predsjedavajući. Smanjenje nezaposlenosti mladih je jedan od najvećih izazova koji, s kojim se moramo suočiti u narednim godinama, zato jer to pogađa sve zemlje Europske unije, a u nekima od njih stopa nezaposlenosti mladih je doista postigla zabrinjavajuću razinu. Brojni mladi ne mogu naći posao i zbog toga moraju napustiti svoju zemlju. Zbog ove teške situacije koja pogađa i našu zemlju, Italiju, Europska komisija će morati pokrenuti jedan plan pokretanja ulaganja kojima će se stvoriti radna mjesta i stabilizirati zapošljavanje. Jamstvo za mlade naravno pomaže zemljama članicama da se suoče sa ovom krizom u stvaranju radnih mjesta, ali ona nije jedino rješenje i ne može to biti. Potrebne su strukturne intervencije kako bismo pokrenuli ponovno rast i razvoj kako bi to dovelo onda do novog zapošljavanja i treba također primijeniti fleksibilnost u korištenju javnih sredstava bez čega nećemo moći pokrenuti rast. U konačnom tekstu rezolucije ide se u tom pravcu i zbog toga sam glasovala za nju. Hvala lijepa kolegice Činići, slijedi kolegica Šlajn. Hvala. Glasovala sam za ovu rezoluciju, ako bi mi bilo draže da smo se i odlučnije izrazili po ovom pitanju, koje u mojoj zemlji u Italiji bilježi čak 70, 60% e, u određenim regijama. Dobro je da se proširuje jamstvo za mlade do 30 godina. Ja imam 29 godina i ne mogu mirovati dok još postoje moji vršnjaci koji kažu želim imati djecu, ali nemam hrabrosti, zato jer ne znam kako i uzdržavati to dijete. Također treba tražiti ulaganje e, većih sredstava u ovaj program e, i tu ćemo morati inzistirati na, e, sa komisijom. Također ćemo, smo trebali se odlučno izraziti po pitanju prekarnosti, zato jer nije to samo pitanje kakva radna mjesta i koliko radnih mjesta stvaramo, nego trebamo stvoriti kvalitetna radna mjesta koja će omogućiti održivu budućnost, dakle koja će ići u pravcu onoga što mi trebamo smatrati našom odgovornošću prema mladima. Dakle, ne samo kakva i koliko radnih mjesta stvaramo, nego trebamo omogućiti stvaranjem takvih radnih mjesta njima održivo u budućnost uz također e, valorizaciju istraživanja. Kolegica Komi ima riječ. Hvala, glasala sam za ovu rezoluciju zato jer podaci o nezaposlenosti mladih su uzbunjujući. Oni iziskuju svu našu, sve naše zalaganje bez obzira na našu političku pripadnost. To mora biti naš apsolutni prioritet. Ja sam uvjerena da pružanje prilike mladima također pridonosi izgradnji i njihove i naše budućnosti. Mladi ljudi su najsvježija radna snaga u našem društvu i također najplodnije tlo za uzgoj. Dakle, Potrebna nam je jedna strategija sa integriranim e, intervencijama između Europske unije i država članica. To mora biti najbolje rješenje. Naravno, u Italiji su jamstva za mlade produljena do 29, odnosno 30 godina, ali to moraju učiniti i druge zemlje članice i također u tom trebamo ići u pravcu usklađivanja sa bolinskim procesom jer je to također jedan važan korak. Hvala. Hvala. sorry. Hvala, riječ ima kolega Serhovski. Moram reći da sam glasao za ovu rezoluciju, ali želim naglasiti da sam suzdržan u odnosu na ono što je rečeno ovdje i što je zaključeno u ovom dokumentu. Tu se prepoznaju samo kratkoročni problemi, kratkoročna rješenja. Nama je potrebno jedno sustavno, dugoročno rješenje. Trebali bismo iskoristiti najbolje prakse i povesti se za najboljim praksama u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj jer u tim zemljama postoji dvojni sustav obrazovanja. One zemlje koje nisu obratile dovoljno pozornosti na dugoročno obrazovanje mladih sada se moraju nositi sa vrlo visokom stopom nezaposlenosti među mladima. Hvala kolega Sehovsi, sljedeće ima riječ kolegica Zaborska. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam uvijek za mjere koje ciljaju ka jednoj skupini u društvu, naročito kada govorimo o nezaposlenosti. Ja razumijem naravno da želimo riješiti problem nezaposlenosti mladih, ali želim istaknuti da bi nam bilo draže vidjeti mjere kojima se jača solidarnost između generacija. Jedna takva mjera bilo bi pruženje potpore obiteljskim poduzećima, zato jer rad u obiteljskom poduzeću daje mladima ne samo potrebne vještine i podarimo iskustvo, nego oni mogu na taj način učiti od roditelja također i e, društveno poslovnu odgovornost i poslovnu etiku. Također je upravo nedostatak etike uzrokovao ovu krizu. Želim također podnijeti jednu analizu poslovnog okruženja za obiteljska poduzeća kako bi se omogućilo dalje pokretanje obiteljskih e, poduzeća i kako bi se uzelo u obzir njihove posebne potrebe. Hvala kolegice Zaporska. E, kolega Wolf ima riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ovaj amandman je uložio, klub ECR uz otporu britanskih konservativaca, a e, on se nadovezuje na načelo slobodnog kretanja radnika, ali to da se podupire samo kvalificirano kretanje radnika. To pokazuje da se e, da je masovna imigracija e, dovela do masovne nezaposlenosti u Ujedinjenom kraljevstvu i u Europi. E, mi smatramo da samo države trebaju kontrolirati svoje granice, treba postojati e, kvalificiran slobodno kretanje, nego treba postojati kvalificirana imigracija koju vode europske države, a ne Europska unija. Hvala. Hvala kolega Wolf. Time zaključujemo obrazloženje glasovanja o rezoluciji za nezaposlenost mladih. Prelazimo na obrazloženje glasovanja o, o rezoluciji za situaciju u Iraku. E, riječ ima kolega Fojt. Cijenjeni gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, vi koji ste još ovdje. E, meni je čudno da više u dvorani nema ni deset zastupnika na zasjedanju sjednici koja bi trebala trajati do 14 sati. Ja sam glasao za rezoluciju o Iraku, smatram međutim da ona ne ide dovoljno daleko, cijela ta regija je destabilizirana i ja se pitam što taj rat e, što je taj rak e, donio Amerikancima i njihovim saveznicima kad smo tamo svjedoci e, progona E, mučenja, e, činjenice da je cijela regija destabilizirana. Smatram da kad se ima u vidu ova situacija, tamo se mora činiti više. Velike zalihe nafte nalaze se u toj regiji. Mi danas još uvijek ne znamo hoće li sutra tamo e, zavladati šarija ili će i dalje biti zastupljene vrijednost, sustav vrijednosti kršćanske, kršćanski sustav vrijednosti. Hvala lijepa kolega E, Želim samo pojasniti da e, obrazloženja glasanja nakon glasanja služe tome da zastupnici mogu objasniti zašto su glasali onako su glasali ovaj dio sjednice ne služi tome da svi zastupnici trebaju biti nazočni Dakle, to ni u parlamentu u zemlji u kojoj sam ja, niti u ovom parlamentu nije uobičajeno da se e, da e, promatrači i gledaoci e, daju do znanja da li odobravaju ili ne ono što je rečeno. Time smo završili s obrazloženjem glasanja o rezoluciji u Iraku i prelazimo na rezoluciju o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine. Još jednom riječ ima kolega Fojkta. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi dali riječ. Ja sam glasao za ovu rezoluciju, ali ta rezolucija po mom mišljenju ne ide dovoljno daleko. Juče e, u raspravi je gospodin Lansdor govorio o pravu Izraela na obranu. Mislim da se tu mora dopuniti da zemlja kao što je Palestina koja je već četiri desetljeća okupirana, podijeljena oko koje je sagrađen zid, da ta zemlja gdje e, e, su na stotine tisuća kao izbjeglice u susjednim zemljama također ima pravo na o, samoobranu. Ja želim da u toj regiji uskoro zavlada mir a, Nadam se da ćemo mi tome doprinijeti našim rezolucijama i aktivnim sudjelovanjem u mirovnim procesima, ali pritom moramo uzimati u obzir prava svih, a ne samo jedne strane. Hvala lijepa, time smo došli do kraja obrazloženja glasanja, time i do kraja ovog plenarnog zasjedanja ovog tjedan. Želim svima e, sretan put doma, ugodnu ljetnu pauzu. Eh, zahvaljujem osobito i prevoditeljima u kabinama, oni su također zaslužili ljetnu pauzu i želim svima sretan put. Kolega Vali se još javio za riječ eh, u vezi sa poslovnikom. Izvolite. Hvala lijepa, vrlo ste ljubazni što ste mi dali riječ. Zapravo je tužno govoriti pred ovako praznom vječnicom kao što je upravo rekao uvaženi kolega želim e, reći da nas ovdje bogato plaćaju porezni obveznici kako bismo odradili svoj posao i ako smo plaćeni za to onda trebamo to raditi dosljedno i stručno. Međutim, čini mi se da kolege ne pokazuju poštovanje za taj rad, zato jer sam slušao izjave koje su davane u kompletnom kaosu, a vi ste govorili da ljudi trebaju ići na let. Mi nismo plaćeni da idemo na letove, nego smo ovdje da radimo i to ozbiljno. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Dragi kolega, vi ste novi, zato vam nisam oduzeo riječ. Dakle, ovo što ste rekli nije se ticalo poslovnika, to je bila jedna općenita napomena i zato se e, zastupnici i zato dobivaju plaću da se pridržavaju pravila. Kolega Kelly, ali doista samo ako imate nešto za reći u pogledu poslovnika. Želim vam zahvaliti na izvrsnom predsjedanju ovom sjednicom. Posljednji govornik nije baš bio fair prema zastupnicima koji možda nemaju alternativu i mogu od aviona. Prema tome